predsjedam ovim sastankom jer izgleda da sam e, najduže član parlamenta, odnosno zastupnik e, koji je u ovom odboru, pa pozdravljam sve članove i stare i nove. Naš zadatak danas je konstituirati odbor i izabrati predsjedništvo koje se sastoji od predsjednika i četiri potpredsjednika u skladu s pravilom 213 poslovnika. Sigurno eh, svi ste upoznati s poslovnikom. On je odličan dokument i preporučam vam ga. Eh, dakle, prvo se bira predsjednik, a kada on bude izabran, ja ću njemu ili njoj predati vođenje sastanka i Zatim će se birati četiri potpredsjednika. Moj prvi zadatak danas je najaviti e, da su neki zastupnici već rekli da ne mogu doći pa imaju zamjenika. Gospodin Picaro će doći umjesto gospodina Bradforda za socijaliste i demokrate. Gospodin Rajsen zamjenjuje gospođu Tomašić iz EKR-a, a gospođa Hausenkamp je zamjenica e, gospodina Ferrere iz kluba GUE. Možda će biti još koja zamjena. Izvolite. Da, U našem klubu imamo e, nekoliko zamjenika. Gospodin Bartolo neće doći i zamijenit će ga Nikolas González Casares. Dakle, e, on zamjenjuje Bartola. Hvala. Hvala. Da li ima još zamjena? Vidim da neko diže ruku. Da, izvolite. June Mamery, koja je zamjenica u odboru, će zamijeniti Diane Dodds. Je li to u redu? Dakle, evo June sjedi meni s lijeva. To je za neovisne zastupnike. Da li ste se dogovorili s gospođom Dodds? Da. Ako nema dodatnih e, zamjena. Objavljujem da imamo kvorum, pa možemo nastaviti s radom. Sada e, pozivam vas da kandidirate e, kandidate za predsjednika. Predlažemo Krisa Davisa. Puno hvala. Imamo li drugih kandidata? Ako nema drugih kandidata, moram pitati kandidata da li se slaže s kandidaturom. Eh, hvala, vrlo rado pristajem. U redu, Izgleda da imamo samo jednog kandidata, pa ga možemo izabrati aklamacijom ukoliko petinu e, članova odbora, to jest šest zastupnika, ne zahtjeva tajno glasanje. ako nema zahtjeva za tajnim glasanjem, proglašem da je Chris Davis izabran za predsjednika odbora i pozivam vas da dođe. Hvala, eto, bilo mi je lijepo predsjedati vašem odborom i hvala što ste se tako lijepo ponašali. Um, Kolege, evo nas najmanje odbor u najvećem prostoru. Dakle, nećemo nikad više biti u ovako prostranoj dvorani. Znam da imamo dosta novih članova. Ovo je gospodin Quente koji je na čelu našeg tajništva. Imamo prilično veliki tim ali važno je znati e, tko je zaslužan za svakodnevno funkcioniranje ovog odbora. Imamo 17 novih članova od osam. Ovaj odbor je odlično radio tijekom e, zadnjih nekoliko godina poboljšali smo e, stokove u morima i tijekom sljedećih nekoliko godina e, ćemo raditi na tome da imamo više riba i da imamo profitabilnu i rastuću ribarsku industriju. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izbor prvog potpredsjednika. Imamo li kandidata? Hvala. U ime Pučana predlažem gospodina Pitera Van Dalena za prvog potpredsjednika. Gospodine Van Dalen, slažete li se da? Imamo li još kandidata? A onda aklamacijom vi ste izabrani. Budući da sada imamo muškarce iza predsjednika i potpredsjednika potrebno je unijeti rodnu raznolikost i nadam se da ćemo to vidjeti u sljedećim kandidaturama. Sada za drugog do predsjednika klub Renew Europe predlaže gospodina Gedo. Imamo li još e, koju kandidaturu? Dakle, ponovo aklamacijom vi ste izabrani. Thank you. Hvala. A sada molim kandidature za trećeg potpredsjednika. Izvolite. Ja prvo želim eh, čestitati na e, izboru za predsjednika i e, volimo Britance, naročito one koji vole Europu. To je jedna poruka, pozitivna poruka. A e, evo i Britanci su imenovali jednog Britanca, a socijalisti će e, najaviti svoj kandidata za trećeg potpredsjednika Giuseppe Ferrandina. Thank you, Mrs. Uh, Aguilera. Hvala gospođo Aguilera. Ja jesam Britanac e, koji čvrsto vjeruje u Europsku uniju i svakako želi potaknuti svoju zemlju da ne otiđe 31. listopada nego da ostane. Dakle, imamo kandidata za trećeg potpredsjednika. Da li se slažete? Da. Da li imamo još kandidata? Hvala aklamacijom. Izabrani ste.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 Ponovo vas posjećam na rodnu ravnotežu i sada za četvrtog potpredsjednika imamo li kandidata? Da, kolege, meni je zadovoljstvo i čast predložiti gospođu Rozanu Konte. Ona ne samo da ima odlično, odlične sposobnosti, već će i osigurati rodnu ravnopravnost. Gospođa Konte, pristajete li? Da, pristajem. Imamo li još kandidata? Gospodin Vjemo u ime EPP-a želim predložiti gospođu Devijaras za četvrtu potpredsjednicu. Da li se slažete? Da, dobro. Dakle, sada imamo natjecanje. Ovo ćemo izabrati tajnim glasanjem. Dakle, trebate svoje karte. Treba li vam objasniti kako funkcioniraju ovi glasački aparati. Ja sam prije pet godina to koristio. Prošlo je puno vremena. Dakle, da biste glasali za gospođu Conte, pritisnete zelena e, tipku, a za gospođu Montero crvenu. Zeleno za gospođu Konte, crveno za gospođu Montero. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Pobjedila je gospođa Montero. Izvolite doći na podi.